Dobro jutro, kolege. Nastavljamo sjednicu i jutros ćemo početi prvom točkom današnjeg dnevnog reda, a to je izjava komisije o pripremama za klimatski akcijski summit i o ciljevima održivog razvoja e, koja će se održati u New Yorku. Dakle, na početku dajem riječ povjereniku koga pozdravljam i kojem zahvaljujem što je danas ovdje s nama. Dakle, riječ ima povjerenik Miguel Arias Kanjete sljedeći sastanak na vrhu UN-a e, o djelovanju u području klime. 11.9. je komisija usvojila komunikaciju parlamentu i vijeću u kojoj je e, izložila našu klimatsku politiku i ono na što smo se obavezali predsjednik vijeća i Donald Tusk kao i cijelo vijeće će omogućiti Europskoj uniji da sveobuhvatno prezentira kako Europa stoji danas i kamo želi ići. Dakle, mi smo jedinstveni i ono što čine pojedine države članice tome dodaje još jednu dodatnu vrijednost. Napredovali smo kada je riječ u pripremi dugoročne e, strategije do klimatske neutralnosti do 2025. godine. Drugo, imamo sveobuhvatni e, paket detaljnih mjera i zakona, a treće, provedbu ćemo pratiti. E, prošlog lipnja velika većina europskih e, čelnika je podržalo e, prijedloge da Europa postane klimatski neutralna do 2025. godine. To iziskuje temeljitu preobrazbu naših društava i veliki je izazov. Već od 1990. godine Europa ima ambicije u tom smislu i mi smo već smanjili emisije e, ugljika. E, potpuna provedba e, naših zakona će E, dakle e, udvostručiti brzinu kojom smanjujemo emisije. E, mi imamo mehanizam upravljanja koji će nam omogućiti da ubrzano smanjujemo emisije i da se krećemo prema klimatskoj neutralnosti. Kada to u potpunosti provedemo, mjere za 2030. godinu će omogućiti Europskoj uniji da smanji emisije za 45%, 45 posto u usporedbi sa razinom iz 1990. godine, a do 2030. želimo smanjiti emisije za najmanje 40%. To će omogućiti Europskoj uniji da ide u pravom smjeru. Istovremeno Europska unija već koristi svoj proračun kako bi osigurala eh, da se usklade ulaganja u proračunu već imamo cilj oko 200 milijardi eura e, će se utrošiti da se podrži tranzicija u parlamentu i u vijeću se raspravlja o strategiji gdje predlažemo da 25% cijelog proračuna ili 320, e, e, milijuna eura e, bude posvećeno toj strategiji. Ovo je veliki izazov koji moramo e, u narednim godinama e, s njim se uhvatiti u koštac. Moramo održati svoje tlo i obnoviti ga kako bi e, nam davalo ne samo davalo hrano, već e, kako bi se i smanjile emisije. Znamo da su razmjeri e, tog ulaganja nešto što nadilazi kapacitete e, javnog sektora i da je potrebno osigurati i privatna ulaganja. Europa je već stvorila uvjete kao što je akcijski plan Europske unije za financiranje održivog rasta. E, moramo se fokusirati na prilagodbu i otpornost, a da bismo to postigli e, mi ćemo nadograditi na onome što smo već napravili i podržavati države partnere. U tu svrhu Europska unija pojačava suradnju eh, financijsku i tehničku sa državama partnerima. A eh, to se odnosi osobito na kritične sektore kao što je obnovljiva energija, energetska učinkovitost, eh, razvoj ljudskih resursa 74,4 e, milijarde eura 2018. godine je uloženo u e, pomoći za razvoj, e, a to je 40% od svjetskog financiranja. Godišnje je to više od 20 milijardi eura. Europska unija će E, osnažiti svoje e, mogućnosti ulaganja E, mi ćemo sklapati e, trgovinske e, sporazume i sporazume o suradnji koji će uključivati i klimatske akcije. To je naša globalna odgovornost. Mi u Europi činimo ono što trebamo, djelujemo i nastavit ćemo djelovati, ali znamo da trebamo učiniti više i djelovati brže. Imamo snažnu poruku koju želimo prenijeti na sastanku na vrhu. Znamo i da time zadatak ne završava. Moramo osnažiti ambicije i ubrzati naše napore u narednim godinama. Prema tome, sastanak na vrhu u New Yorku može samo zaključiti da je potrebno činiti više. Europa će se tome odazvati. Nakon izbora u Europski e, parlament i nakon smjernica e, koje je dala e, predsjednica koja je izabrana mi ćemo nastaviti raditi e, sve odlučnije i e, sve odvažnije nadograđivajući na e, onome što smo već postigli i u budućnosti ćemo izraditi model za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno europsko društvo to će nam kolektivno omogućiti e, da odvratimo e, klimatske katastrofe do kojih bi inače došlo. Sada ću govoriti o sastanku na vrhu o održivim ciljevima održivog razvoja to je Europski forum na visokoj razini. Europska unija e, pozdravlja činjenicu da će čelnici država i vlada imati mogućnost razmotriti e, napredak e, programa za 2030. godinu. Sastanak na vrhu treba dati smjernice i odlučnost za provedbu tog programa jasno je da treba djelovati brže treba održati integritet e, programa za 2030. godinu. E, ono što se govori o klimatskim promjenama e, treba uključivati sinergije između tih ciljeva i Pariškog sporazuma. Treba se govoriti o morskom okolišu na moru diljem svijeta e, napredak nije dovoljan da bi se postigli ciljevi održivog razvoja E, još uvijek postoje velike nejednakosti, e, globalno zatopljavanje, e, otpad. Dakle, neke države se distanciraju od programa za 2030. godinu i Pariškog sporazuma. Na kraju vam želim zahvaliti na vašoj podršci klimatskom djelovanju Europe, što će nam omogućiti da budemo predvodnici na međunarodnoj sceni i da potičemo naše partnere da djeluju u tom smjeru. To je ono što od nas očekuju naši građani, uključujući i mlađu generaciju koja se diljem Europe mobilizira za bolju budućnost. Hvala vam. Obrigado. Muito obrigado, <clears throat> e- Hvala. Hvala na ovoj intervenciji i na informacijama koje ste nam dali u odnosu na poruku koju komisija želi prenijeti za vrijeme sastanka u New Yorku. A sada dajem riječ ostalim govornicima. Prva je gospođa McGinnis. Imate riječ. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Svjesna sam da je glavni tajnik un rekao donesite akcijski plan, a ne govor. To je najbolje što možemo danas učiniti ovdje. Trebamo poštivati obveze koje je Europa preuzela. Premda dobro govorimo, ne činimo činimo uvijek e, to što smo rekli. Imamo osobito četiri cilja gdje idemo unatrag, a to je cilj nam e, broj dva kad je riječ o gladi. E, dosta smo napredovali, ali kao što je FAO naglasio, preko 20 milijuna ljudi na svijetu nema dovoljno hrane, preko 820 milijuna ljudi. Kada je riječ o bioraznolikosti i klimi, mi ne poduzimamo akcije koje će nam omogućiti postizanje tih ciljeva. E, kada je riječ o gladi, ja bih ponovo e, se na to osvrnulo jer to je veliki problem. Potrebne su koherentne politike i u Europi i na globalnoj razini. E, mi smo upoznati sa izvješćem Lanca koji je govorio o tom problemu, ali ne znamo kako bi trebao izgledati e, taj program. Prema tome potrebno je o tome razgovarati u odborima. Nadam se da će novi parlament koji sada zasjeda omogućiti veću koordinaciju među odborima. Kad je riječ o klimi znamo da postoje veliki problemi, a mlada generacija e, nas potiče da učinimo više, no moramo biti sigurni da smo spremni za promjene e, u potrošnji i e, proizvodnji koji će biti e, potrebni i nužni da bi se postigli ti ciljevi. Nešto bih rekla o oceanima i o kopnu. Imamo snažne politike u Europi. Moramo sljedeći tjedan kolegama u UN-u reći da je multilateralizam neophodan moramo surađivati i unutar Europe i sa ostatkom svijeta da bismo postigli promjene i ja ću upravo to naglasiti. Hvala. Puno hvala. A sada dajem riječ gospođi Mirjam Dali. Dakle, e, vremenska dinamika je sve. E, ovi sastanci na vrhu su kritični kako bi nam pomogli suočiti se sa e, hitnom situacijom s kojom smo suočeni. Potrebno je imati dovoljnu razinu ambicije kako bi došlo do tranzicije i potrebno je osigurati financijska sredstva i horizontalne politike. Kako stvari stvari danas stoje, čak i ako sva obećanja e, do 2030. godine budu postignute u potpunosti, još uvijek nećemo biti na putu da postignemo ciljeve iz Pariškog sporazuma. Imamo e, dužnost e, djelovati ambiciozno i osigurati u buduće e, e, okoliš e, koji je siguran i slobodan od, od ugljika. Moramo imati strategije, mora nam biti jasno kako ćemo ih postići i kako financirati. To se odnosi na transport, gradnju, poljoprivredu i šumarstvo. Klimatske promjene su globalni izazov, ali Europska unija treba i dalje predvoditi u tim akcijama i podržavati najranjivije države na koje najviše utječu klimatske promjene. Potrebno je kolektivno djelovanje. E, kao dio europske delegacije e, želim e, biti glas koji se ne boji e, opredijeliti se za snažno djelovanje samo kroz europsko vodstvo možemo ubrzati globalno djelovanje e, kada je riječ o ciljevima održivog razvoja i klimatskih promjena i Europa ne smije izbjegavati svoju odgovornost. Hvala. Puno hvala Mirjam. A sada dajem riječ Marija Soraya Rodriguez eh, Ramos. Eh, hvala eh, povjereniče. Klimatske promjene nisu pitanje ideologije već preživljavanja moramo djelovati hitno i ubrzano i donositi odluke i poduzimati akcije bez premca u našoj povijesti. E, ako to ne učinimo do kraja stoljeća e, će se e, klima e, ugrijati za 3 stupnja Celzija i to će biti nepovratno. Zato moramo se odazvati pozivu glavnog tajnika za idući tjedan. Ovo je važan zadatak Ujedinjenih naroda taj sastanak na vrhu je sazvan u vrijeme kad je to neophodno. E, sve države potpisnice Pariškog sporazuma moraju iznijeti e, svoje konkretne programe za dekarbonizaciju kako bi se izbjeglo to zatopljenje i da do 2050. godine e, to zatopljenje ne bude veće od 1,5 stupnja Celzija. Vidjeli smo e, kako požari, suše i druge katastrofe e, svakodnevno postaju tema vijesti. Europska unija može predvoditi u tim promjenama. E, taj sastanak na vrhu e, si nije sazan da bi se samo održavali govori, već e, da bi se dala jasna obećanja do 2050. godine moramo biti klimatski neutralni i novoizabrana predsjednica je već najavila svoje ambicije i ambiciozno financijno financiranje e, plana za klimu. Europska investicijska banka mora postati klimatska banka e, kao Europski parlament e, na sastanku na vrhu koji slijedi moramo biti svjesni da u ovom multilateralnom svijetu samo Europska unija može biti predvodnik tih promjena. Mi to možemo i moramo učiniti. Hvala lijepa. Sada zastupnik Ekot, Bas Ekot na minutu i pol. Dragi povjereniče, ovog petka ovog peta ćemo zapravo otvoriti jedan tjedan globalne akcije u, interesu naših građana globalno gledano. Jer oni su tražili to već odavno, jer oni su odavno tražili puno više toga da se poduzme nego što to svijet čini, uključujući Europu. Znam, gospodine povjereniče, da ovo je jedna od vaših zadnjih plenarnih sjednica, ali vjerojatno ste i sami shvatili da vaš protekle dvije godine sve vaše namjere i planovi i sve ono što ste rekli o klimatskim promjenama i planovima za rad nisu puno postigle. Vi ste stalno govorili o tome da smo jedini kontinent koji postiže nešto na smanjenju CO2 i na smanjenje općenito svih te štetnih posljedica. Međutim, ljudi više traže. Ljudi više traže od političara. Političari tvrde da slušaju znanost, a znanost je bila, to baš i nije tako, jer znanost je vrlo jasna. rekla nam je da imamo deset godina da nešto pokušamo učiniti, neće sve više postati bespovratna. Prema tome nešto moramo povećati, moramo povećati naše ambicije i našu aktivnost. Ima nekih izmjena, nadajmo se da će nova komisija biti ambicioznija i donijeti jednu promjenu. Međutim, što će doista reći u klimatskim zakonima novom paketu? To je pitanje. Ja sam razgovarao sa ljudima iz komisije, sa stručnjacima iz općih uprave. Čini mi se da nije to tako velika promjena niti u planovima velike nove komisije a mi očekujemo od Europe da se poveća ambicija na barem manje 55% do iduće godine prije nego što počne Paris. To je ono što ljudi traže kao minimum, a ako to ne učinite, onda i učinimo. Ljudi će biti duboko razočarani politikom, globalno gledano, ali sasvim sigurno i posebno u Europi. Hvala lijepo. A sada zastupnik Bardela na minutu. Hvala. E, glavni tajnik e, UN-a, gospodin Guterres, je prošli mjesec e, rekao da se trebamo boriti protiv klimatskih promjena. Ne treba samo govoriti, potrebna su djela. Svi moramo reći da sve međunarodne organizacije imaju veliku odgovornost u tom smislu. Sve te organizacije su i onako udarile temelje velikoj globalizaciji koja je e, apsurdna. E, zato su zagađena naša mora, a isto tako samo zato da bi prerađivali proizvode koje možemo proizvoditi i sami. E, trebamo poljoprivredu koja je zdrava i ekološka globalisti i europeisti zapravo pokazuju hipokriziju koja vlada na svim razinama. Treba dovesti e, isto tako dokinuti e, e, znači deregulaciju u području trgovine. Hvala. Hvala lijepo. Sada kolegica Ana Zalevska. Predsjedajući povjereniče, drage kolegice i kolege. U da u govoru našeg eh, povjernika se govorilo o ambicijama i odlučnosti. Na sreću on, međutim, to je formulirao govoreći o realnim mjerama. To je bila sreća. Moje pitanje je jesmo li mi uopće spremni za to da se rasprava zapravo uskladi sa mogućnostima i realnošću mjera. Imamo li mi, jesmo li tu planirali realne investicije sljedećih godina? I da bi opće sve to skupa bilo realno, mi moramo naravno imati realna sredstva, to je jasno. Povjerenik je govorio o ovim enormnim iznosima, 320 milijardi e, dugoročno gledano za oko zaštitu okoliša, ali ništa nije rekao o tome kako je, da li je komisija pripremila proračun za taj, tu tranziciju na nove mjere. Komisija je predložila samo tek 5 milijardi, ali u prvom cugu. Prema tome, pitam se, tako ambiciozni planovi, ali bez realne osnove, da li to i čemu vodi, da li to uopće ima šanse za uspjeh i kako ćemo mi zapravo smanjiti tako jako emisije. Jer vidite, gospodarstvo jednostavno odlazi onda i bježe na one krajeve gdje se može više raditi, gdje su emisije puno zapravo neiskorištene i onda nismo ništa napravili. Hvala lijepo. A sada Krisko Kokalis ima riječ na minutu i pol. Hvala predsjedajući, drage kolege, povjereniče. Sljedećeg tjedna će glavni tajnik UN-a dočekati sve nas u Njujorku i tamo ćemo morati razmišljati o tome kako ćemo emisije CO2 do 30. smanjiti, a kako bi ih do 2050. mogli smanjiti na nulu čak. Znanstvenici su vrlo složni, oni su vrlo jasni u svojim izjavama i oni su digli veliku uzbunu. A to jasno pogađa mladost i općenito sve ljude na svijetu. Odgovor na klimatske promjene znači E, dati jednu radikalnu, radik, vršiti radikalan zaokret u našem gospodarstvu. Imamo jedinstvenu šansu to postići. E, čitav program Pariškog sporazuma je de facto odgovor na te velike izazove. Ali ujedno oni isto tako i predviđaju i ostvarenje velikih održivih ciljeva kao što je uklanjanje siromaštva u svijetu. Prema tome mi moramo ostati pri onih 17 ciljeva održivog razvoja i moramo ih e, za njih predvidjeti dovoljno sredstava u našem višegodišnjem proračunu i napokon to je, očekujemo jako puno od radnog programa nove komisije na kojem radi sada poseban potpredsjednik imenovan za upravo Parišku agendu i klimatski paket. A vidite, a šta možemo očekivati kad znamo kako je jučer ispala priča sa glasanjem za rezoluciju o Amazoni i tim požarima. Hvala lijepo. Sada kolegica Evi ima riječ. Izvolite na minutu. Hvala lijepo. Predsjedajući, povjereniče, kolegice i kolege. U ovoj raspravi vidimo da je ona napravo neizgovorena najveća prijetnja u našem, pred nama svima, to da se fosilna goriva de facto i dalje subvencioniraju, a to je izravno u sukobu s onim što smo nama dali kao mandat. Mi znamo koliko bi se trebalo smanjiti štetne emisije znamo da je 231 milijarda samo u Europskoj uniji predviđena E, za te stvari, a 55 milijardi godišnje se za to izdvaja i potvrdilo se, međutim da se te subvencije nisu globalno smanjile. Prema tome mislim da moramo vrlo jasni biti na ovom novom samitu u Njorku, moramo jasno reći da se moraju kompletno prekinuti sve subvencije za fosilna goriva. Na, riječ je i o poreznim pitanjima, ali to je onda potpuno apsurdno do čeg dolazimo da recimo stvari koje različito i štetno, dokazano štetno djeluju na klimu, imaju povoljniji tretman od ovog drugog i to potpuno neovisno o tome da li su u pitanju evropski, američki ili kineski proizvode. Jasni su na ono što mi moramo ostvariti, a to su ekološki ciljevi, ciljevi zaštite od klimatskih promjena, a to se onda mora uskladiti i sa kompletnom gospodarskom situacijom i konkurencijom na e, svijetu i inovativnošću, a znamo kako. Hvala lijepo. Tomas Tobe, izvolite, imate riječ. Povjereniče, Evropska unija i zemlje članice su predvodnici u razvoju i suradnje. I to ne samo unutar Unije, nego i globalno. I to postaje sve važnije u ovim teškim vremenima. Evropska unija je bila zapravo glavni pokretač kada su u UN-u, u okvirima UN-a kada se radilo na Pariškom planu rada i na ciljevima održivog razvoja. Na to smo jako posebni ponosni, međutim sada moramo raditi dalje na ostvarenju tih ciljeva održivog razvoja. Vrlo sam sretan što vidim da je novo izabrana predsjednica komisije kako se čini za sada vrlo spremna poduzeti nove akcije i biti puno aktivnija i kada se nova komisija sprema na ispunjanje tih ciljeva održivog razvoja. Međutim, treba nam više treba nam više ambicija. Stoga se posebno radujem što ćemo nas, idem na sami sljedeće godine, što ću biti supredsjedatelj izaslanstva. Jer Evropska unija tamo ima vrlo važnu ulogu i mora e, se izboriti za to da politika ide u pravom smjeru. Stoga se moramo zauzeti za multilateralizam kao i E, jednu politiku, razvojnu politiku Europske unije koja se orijentira prema rezultatima. Hvala lijepa. Hvala lijepo, a sada kolega Uda Bulman na minutu. Mikrofon. Na dvije minute. Izvolite, mikrofon molim. Kolege, predsjednice, e, tjedan dana prije konferencije u Njorku su nam, svi govore o ciljevima održivog razvoja, to govore gospodarstvenici, političari diljem svijeta, ali što to znači zaista u pravim uvjetima? Jesmo li mi dostigli, jesmo mi na vrijeme sa našim planovima, jer sve ostvarujemo kako smo planirali. Ne, to ne znači to. I to zato što nam nedostaje ne samo e, resursa, nego i vrlo često zato što nam nedostaje političko bolje. Osim, naravno, ovih konkretnih resursa, a to se mora dramatično promijeniti. I to pogotovo onim državama sa niskim prihodima trebale bi nam 530 milijardi e, dolara godišnje kako bi ostvarile neki koliko toliko bitan napredak e, u odnosu na ciljeve ostvarivog razvoja. Međutim, kad pogledamo to za sada, to nije više od 0,5% globalnog BDP-a. Prema tome, zašto nismo spremni investirati u tom iznosu, u toj visini, za pravilno grijanje, pravilnu opskrbu pitkom vodom, dakle, za bolju prehranu i lijekove za najsiromašnije, posebno djecu u svijetu i bolju zdravstvenu zaštitu. I čak i ako vidimo koliko mi činimo, još uvijek to daleko ispod onog što bi bilo dovoljno. A onda kad pogledamo šta se događa, recimo da se uništavaju prašume u Amazoni kako bi se proizvelo palmino ulje ili uzgojila stoka za proizvodnju mesa. Vidimo da se na sve strane što god da se događa pa, veliki problemi samo gomilaju. I mislim da je odlučujući ključ za borbu, za napredak e, ciljeva ostvaren, ciljeva Um, održivog razvoja zapravo samo borba protiv nejednakosti i protiv siromaštva. Jer samo ako budemo ljude investirali i pomogli im da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke i to sa jakim instrumentima, jednim multilateralnim pristupom i politikom za bolji odgoj, onda ako tako budemo investirali toliko u ljude i u sljedeću generaciju, onda ćemo nešto i učiniti. A to očekujem upravo od sljedećeg e, samita. Hvala puno, Udo. A sada Katrin Šabo. Monsieur le Président, e, Dragi predsjedniče, kolege, idući tjedan kada će neki od nas biti u Enu kako bi e, smo govorili o klimatskim promjenama i održivom razvoju, e, stručnjaci će pripremati izvješće o kriosferi oceanu E, podaci su dosta alarmantni. E, oceani na neki način gore, a istovremeno godinama e, pregovori stalno se usredotočuju na klimatsku ravnotežu, fotosinteza u oceanima. Dakle, oceani su druga pluća našeg planeta. Isto tako šume mangrova i, tako dalje. Dakle, zbog porasta razine e, oceana događaju se e, različite stvari uključujući i ekstremni vremenski e, uvjeti. Oceani se jako zagrijavaju i to njihova u dubini i e, doista se brinem što će biti u tom novom izvješću. 2015. godine uspjeli smo da se u Parizu čuje glas oceana. E, to treba biti jedna nova tema. Europska komisija se treba pobrinuti oko toga, kao i povjerenik e, Vela. E, trebamo idući COP25 nazvati plavi COP. Jedan od ciljeva klimatskih pregovora treba ići prema iznalaženju rješenja Eh, treba obnoviti obalne eh, morske ekosisteme, eh, razviti energiju iz mora, zaštititi staništa. Europa ima ogromnu odgovornost i treba biti predvodnik. To je izazov s kojim se možemo suočiti i trebamo se pobriniti, pobrinuti za budućnost. Potreba nam je zeleno-plavi deal. jedan ocean bi e, trebao e, biti prepoznat kao važan za čovječanstvo. Hvala. Hvala lijepo. A sada, sada Elin McLeod ima riječ na minutu. Evo, predsjednice, mladi ljudi prolaze kroz Škotsko, kao što to radi i milijuni drugih ljudi u svijetu i traže od političara nas da provedemo jedan ambiciozni plan glede klime a mi smo zapravo jako okljevamo da ustanemo i ispunimo sve potrebe za zaštitom klimatskih promjena naših planeta. Naša je zadaća da prenesemo onu veliku poruku da se suočimo sa izazovima i krenemo hrabru akciju kako bi ispunili ciljeve e, Pariškog sporazuma i postignemo 17 ciljeva održivog razvoja. To je ono što moramo našim ljudima omogućiti realizirati. Moja zemlja je u Škotska je proglasila jedno hitno stanje što se tiče klimatskih promjena i mi ćemo poduzeti vrlo, vrlo odlučnu akciju, ali naša generacija kreće, ali trebaju sve zemlje unutar Europske unije i izvan Europske unije doista ustati i krenuti u odlučniju akciju. A Europska unija ima tu ne samo moralno nego svekoliko obvezu i da potpomogne škotsko ali i sve ostale u svijetu i da predvodi u toj jednoj odlučnijoj, ambicioznijoj akciji. Hvala lijepa. A sada kolegica Silvija Limer na minutu. Ako je u prosin, dok je u prosincu recimo gledao onaj klimatski cirkus u Čileu sa 25, ne znam koliko tisuća sudionika, koji su sudjelovali i došli tamo da raspravljaju o klimi, ali nakon toga prošli ne znam koliko tisuća kilometara i milja avionima i potrošili pritom jako puno emisija i ispustili jako puno zločestog CO2 u zrak, onda se pita što se tu uopće događa i kako se troše oni milijuni teško otetih e, eura poreznim obveznicima koji zato teško E, rada. I općenito klim zaštitnici klime se nalaze na najljepšim mjestima turistički gledano, najpredivnim, ali dalekim destinacijama od Marakeša do Balija i tako dalje, kao što znamo. I na taj način zapravo pridonose tome da su i letenja za obične građane sve teža, ali naravno bit će to isto tako i sa vožnjom automobila koja je isto vrlo štetna, a dolazimo i do jedenja mesa koje treba smanjiti. I ako me pitate, ja sam doista, i ja sam bila u prosincu u Čileu, ali CO2 nije bio moj najveći problem. I hvala vam lijepo i za sad sam gotova. Hvala lijepo. A sada kolegica Jadviga Višnjevska. Hvala lijepo. Povjereniče, danas smo već u Evropskoj uniji e, provodimo i zastupamo jednu vrlo ambicioznu ekološku politiku, klimatsku politiku, zapravo najambiciozniju na svijete. I sada mislim da nije vrijeme da mi nužno povećavamo našu ambiciju. Jer pazite, prerestriktivna politika unutar Europske unije je već dovela do toga da je konkurentnost u Europi jako opala. Pa pogledajte što se događa po sektorima našeg gospodarstva e, recimo posebno priča sa čelikom. Naša tržišta je preplavilo jeftini čelik iz e, Kine iz azijskih proizvodnja i to je sve recimo upravo ove klimatske ambicije Evropske unije prouzročile. Produkcija odlazi na inozemstvo, odlazi proizvodnja, time sad naravno gubimo puno radnih mjesta, raste nezaposlenost. A kad smo kod e, klimatskih cilja, moramo reći nešto i o energetskom siromaštvu. U Europskoj uniji 54 milijuna ljudi danas pati od energetskog siromaštva. To ne smijemo zaboraviti. Ja jesam zato da se klima štiti, ali mislim da se bilo kakva tranzicija i velike transformacije na području klime moraju biti pravedne i razumno primijenjene. Morate gledati na različite države, recimo Poljsku, moju zemlju, gdje imamo jednu energetsku mješavinu koja uključuje i ugljen i gdje nam trebaju posebna sredstva za prijelaz na druge oblike energije. Hvala lijepo. A sada Silvija Modik ima riječ. Hvala lijepo predsjedajući. Najveći faktor za konkurentnost je upravo to bilo da budemo predvodnici u ovim novim tranziciji naše kompletne proizvodnje i ekonomije kako bi ostvarili klimatske ciljeve koji se od nas traže i zato je jasno potrebno puno inovativnosti. Povjerenik je rekao koji su ciljevi 45% do 2030. nije dovoljno, mi moramo najmanje 50% emisija smanjiti do 2030. I to je primjer zato da koliko god mi lijepo govorili, zapravo naše ambicije nisu dovoljno velike. Mi moramo naše e, cijelu aktivnost zasnovati na znanstveno utemeljenim informacijama E, kao što znamo, ove klimatske propjene, smanjenje bioraznolikosti, to su sve ogromni problemi. Bioraznolikost se toliko smanjuje i jako velike brige izaziva. I osim toga ne smijemo zaboraviti da je u pitanju de facto preživljavanje našeg planeta, kako će se naš planet prilagoditi jednom stalnom zagrijavanju. A sad stoga mislimo da je važno da mi naše blagostanje odvojimo od gospodarskog e, rasta i nije to jedno i nužno isto što i drugo. A napokon moramo još krenuti na konkretne akcije jer to ne samo mladost nego svi građani ovog svijeta čekaju od nas. Hvala sada riječ ima Peter Lizeb. Hvala lijepo predsjedavče. Novo izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je rekla osjećam se, citiram, osjećam se ponesenom, inspiriranom strašću i energijom milijuna mladih ljudi koji su na našim ulicama demonstrirali i tako nam poručili poruku i doprli do naših srca. I mogu reći da se samo možemo slagati, složiti sa Ursulom von der Leyen. Mi želimo postati klimatsko neutralni i želimo povisiti cilj koji je Evropska unija sebi zacrtala do 2030. u okviru E, ublažavanje klim, posljedica klimatskih promjena i zaista tu želimo povećati ambicije. Međutim, pritom ne smijemo zaboraviti da Evropska unija do sad već bila predvodnik u zaštiti klime i mi smo, koliko ja mogu vidjeti, kao jedina velika gospodarska zajednica svijeta i veliki donositelj zakona, donijeli zakone koji ne samo da ispunjaju, nego preispunjaju zahtjeve iz Pariškog sporazuma. Naravno, ni to nije dovoljno, trebamo raditi dalje. Međutim, trebamo uperiti pogled i druge velike onečišćivače, razmisliti kako ćemo s njima ući u dijalog. Jer mi u Europi imamo zakone koji već nadmašuju ciljeve E, svjetske, a želimo ići još dalje. Međutim, time nismo djelovali na druga velika ekonomije svijeta, a da bismo to učinili moramo krenuti možda drugim putem koji nam je Ursula von der Leyen već prikazala gdje ćemo zapravo dekarbonizirati industriju, a ne ju otjerati iz Europe. To je pravi put da objedinimo zaštitu i očuvanje radnih mjesta sa našim mjerama zaštite klime, jer samo tako ćemo uspjeti ostati predvodnici na tom polju u svijetu i preživjeti dalje. Hvala lijepo. Hvala. Sada Mark Tarabela ima riječ. Hvala. Broj osoba koje e, pate od gladi raste. E, raste e, sve slabija biološka raznolikost. Samo će se dogoditi točno godinu dana nakon što države trebaju prema Pariškom sporazumu povećati svoj dobri, nacionalni doprinos države se drže pariškog sporazuma, ali nedovoljno e, kako bi e, se povećanje temperature zadržalo na e, Ciljevi su definirani pariškim sporazumom, imaju za cilj borbu protiv klimatskih promjena. Djelovanje u području klime i zaštita okoliša su ključne za borbu protiv gladi u svijetu, a važne su i u kontekstu migracije. Mjere koje su predviđene trebaju potporu svih. Treba zaštititi e, socioekonomski najugroženije e, skupine i to pogotovo u manje naprednim zemljama. E, potrebne su jasne, jake i adekvatne mjere. Ne smijemo dodatno osnaživati nejednakosti. Vrijeme je da budemo hrabri i da se osiguramo sredstva, da osiguramo pozitivnu budućnost. Potrebne su konkretne akcije. Hvala. riječ e, kolegici Hvala gospodine predsjedniče. Da parafraziram bivšeg francuskog predsjednika Širaka, kuća gori. Ali 17 godina nakon samita u Johannesburgu e, svijet e, gleda upravo to što se događa i usredotočuje se na to i to će se dogoditi za tjedan dana u e, New Yorku, zahvaljujući Antoniju Guterresu. Naravno, Europa se trudi u svojim ambicijama i rezultatima, e, čak i više od toga, sa e, već sada smanjenjem emisija od 23%. Međutim, 2019. godine vidjeli smo da je sve više valova vrućine, poplava, požara, uragana. Ciljevi iz Pariza nisu dovoljni treba utrostručiti napore da se smanji e, zagrijavanje na dva stupnja. Potrebni su brži i jači ciljevi i e, trebamo znati da smo odgovorni samo za 9% svjetskih emisija, ali trebamo pokazati drugima, glavnim onečišćivačima svojim primjerom da e, ako povećamo ambiciju u području klime, time ćemo sačeti i naša gospodarstva. E, gospođa e, von der Leyen govori o zelenom dilu. E, sto dana imamo za taj zakon koji je model i koji je nužan. Hvala. Hvala, sada predajem riječ gospođi Karimi Deli. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, vrijeme je da pošaljemo alarm, e, kuća gori, mnogi govore da su ljuti, boje se klimatskih promjena. Istraživači, znanstvenici nas stalno upozoravaju i e, s obzirom na to ne trebamo više samo govoriti, e, pucati u prazno. Sada trebamo djelovati konkretno. Vrijeme je da Europa postane uzor. Podsjećam, Nijedna država članica Europske unije ne drži se e, ciljeva parčkog sporazuma. Probudite se. Svi sektori trebaju dati svoj doprinos. Dakle, tijekom glavne skupštine, opće skupštine idući tjedan, e, trebamo e, se boriti za oporezivanje zrakoplovstva. Nadam se da ćete te napokon iskoristiti priliku, ako ne učinite ništa, sutra nećete biti e, odgovorni, već krivi za e, ponašanje koje je kriminalno. Hvala. Sada predajem riječ e, gospođi Busa de Vilarba. E, hvala. Učinci klimatskih promjena e, Ne, o tome govori i e, izvješće sa sveučilišta u Michiganu. Zatim e, Leonardo DiCaprio i mnoge zvijezde kao i osobe ovdje govore o tome. Moramo zaštititi okoliš. Svi želimo zaštititi svoje zemlje, ali ne smijemo zaboraviti o, o čemu danas govorimo. E, u Ujedinjenim narodima će se govoriti o političkim programima i praznovjerje će pretvoriti u istinu, odnosno neće govoriti o praznovjerju, već o istini. Politika u području klimatskih promjena dovodi u pitanje europsku industriju i velike kompanije. Zbog toga gubimo, imamo gubitke koji se mjere u milijunima eura. I mi u parlamentu govorimo o milijunima eura, ali mi to ne govorimo o europskim građanima, a ti novci odlaze iz njihova džepa. E, hvala. Sada predajem riječ Marku Botengi. Hvala. Trebamo prestati se vrtiti u krug. Već je očito da ljudi već deset godina žele jednu ozbiljnu politiku. Mi zapravo ne reagiramo na pravi način, nismo tamo gdje bismo trebali biti i na taj način iznevjerujemo ljude. Ako želimo dati E, ako želimo doista riješiti problem nejednakosti i djelovati u području klime, prije svega treba dokinuti politiku štetnje i potrebna su javna ulaganja, velika ulaganja u našu infrastrukturu. Drugo, trebamo se pobrinuti da milijuni širom svijeta počnu plaćati svoje poreze, trebamo ih natjerati na to i taj novac trebamo iskoristiti za zaštitu planeta. Isto tako treba dokinuti trgovinu emisijama, zato što na taj način opet bogataši e, profitiraju, a mi ne, a zapravo ne štitimo planetu. Sada predajem riječ Kristijanu Bušoju. E, hvala, dragi kolege. Ciljevi održivog razvoja jako su važni za održivost, održivu budućnost svih nas. E, vidimo u različitim sektorima e, posljedice, e, biološka raznolikost, nejednakost i glad. Klima će biti važna tema tijekom samita, ali skrećemo pozornost na pitanje nejednakosti u većini zemalja se zanemaruju ciljevi održivog razvoja. Danas ne možemo razgovarati o nejednakostima samo u siromašnim zemljama. E, to je izazov i u zemljama e, sa srednjim i visokim dohodkom. Ne smijemo se E, se samo sredotočiti na nejednakost, odnosno trebamo jednu specifičnu politiku koja će se baviti tim ciljevima. Hvala. Sada predajem riječ Javieru Lopesu. Gracias, eh, presidente, comisario, el conjunto de la comunidad. Hvala gospodine predsjedavajući, e, povjereniče, Međunarodna zajednica sastaje se idući tjedan kako bi se borila protiv klimatskih promjena, kako bi razgovarala o tome i o ciljevima održivog razvoja. Ono što se događa nije buduća prijetnja, već je to nešto što predstavlja prijetnju sada. Treba hitno reagirati, treba prijeći s riječi na dijela. 2015. godine smo puno razgovarali, došli smo do Pariškog sporazuma kojim se ograničava povećanje temperature na globalnoj razini. Mi radimo na tome, stvari su se pokrenule, ali, ali i dalje vidimo porast ekstremnih vremenskih uvjeta i katastrofa, puno je poplava i tako dalje. Moramo nešto učiniti. Moramo pogledati što možemo učiniti Trebamo se pobrinuti da dekarboniziramo gospodarstvo i da smanjimo emisije. Trebaju nam ambiciozni ciljevi, ciljevi koji su i realistični. I treće, trebamo se pobrinuti da uvedemo poštenu e, politiku u području zaštite okoliša. Potrebna je naravno mobilnost, trebamo zaštititi radna mjesta kako bismo bili sigurni da imamo dobar temelj za e, tranziciju koja mora biti ekološki i socijalno e, poštena, korektna. Na to se trebamo usredotočiti i imamo vremena za to. Hvala. <laughs> Sada predem riječ Mortenu Petesenu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Na početku bih zahvalio povjereniku na neumornom radu u promicanju zelene tranzicije u prethodnom mandatu. Izbor u Europski parlament e, bio je uvelike vezan uz e, temu klime. Mladi su jasno rekli da je to jako važno i da treba djelovati odmah. Mi moramo ostvariti ono što je potrebno Europskoj uniji ne možemo doći na summit, a da se nismo dogovorili oko e, ciljeva koje treba ostvariti do 2050. godine. Puno je posla pred nama i trebamo ga obaviti. Trebamo povećati ambicije, trebamo biti predvodnici. E, imam velika očekivanja od nove komisije Trebamo imati više ciljeve za razdoblje 2030. godine. Ciljevi moraju biti obvezujući, moramo provesti sve što je potrebno što je najavio povjerenik u prethodnom, prethodnom mandatu. Moram reći da je ovo jedan od zadnjih, jedna od zadnjih e, prilika da vas vidimo kao povjerenika ovdje i e, doista vam čestitam na obavljenom. Ono što trebamo napraviti je hitno. Hvala. Sljedeći Mikael Blos. Hvala gospodine povjereni, predsjedniče. 24.5. prije e, izbora za Europski parlament milijuni mladih su krenuli u klimatski štrajk zato što vi ne djelujete. E, e, izvješće, znanstvenici pokazali su nam da možemo ograničiti globalno zagrijavanje na 1,2 stupnja. Glavna poruka je da nemamo vremena, nemamo i trebamo djelovati sada. No, unatoč tome ništa nije napravljeno. Otićete na klimatski summit praznih ruku, nećete se vratiti s ambicioznim klimatskim ciljevima. Žao mi je, ali ovo je neuspjeh. Zbog toga u petak će ponovno milijuni mladih i djece krenuti u štrajk. Štrajkaju jer vi ne ostvarujete ciljeve. Njihova poruka je jednostavna. Oni kažu klimac djelujte u području klime sada. Climate action now. Hvala. Sada predam riječ Izabeli Eleni Kloc. Eh, hvala, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Mi smo zatrpani, bit ćemo zatrpani idući tjedan onim što će se događati na samitu u New Yorku. Klimatska politika je očito postala jedna od glavnih politika. Europska unija tvrdi da će poslati, citiram, snažan signal te se pobrinuti da se e, druge zemlje uključe. To je ključno za e, provedbu Pariškog sporazuma. Ja sam e, iz Šleske, iz Poljske i podsjećam da ne smijemo zaboraviti vremena kada je solidarnost bila potrebna i sada je potrebna solidarnost s onim zemljama i e, društvenim slojevima koje će najviše osjetiti tranziciju. U New Yorku ćete također predstavljati one e, države koje su u teškoj poziciji, koje trebaju više vremena za prilagodbu. Molim vas, nemojte ih zaboraviti. Hvala. Sada predajem riječ Dolores Monserrat. Hvala gospodine predsjedniče, povjerenice, povjereniče. E, posao koji obavljate e, podrazumijeva doista velike izazove. E, to je nešto što je važno za sve europljane. To je pokretač koji pokazuje da Europa može biti predvodnik u osiguravanju budućnosti bolje budućnosti za naše nove naraštaje. Međutim, zacrtali smo ciljeve i krećemo prema energetskoj uniji. Mislim da u zadnjih pet godina smo doživjeli uspjeh. On je ostvaren zahvaljujući zajedničkom radu i vašim pregovaračkim sposobnostima. Zato smo uspjeli surađivati trag koji ostavljate u komisiji je neizbrisiv. Hvala vam iskreno. Bila je čast imati povjerenika poput vas i nadam se uspješnom nastavku vašeg rada na samitu idući tjedan. Hvala. Sada predajem riječ Seb Dansu. Hvala povjereniče, sada su prošle već dvije godine od izvješća eh, kojim sam ja bio eh, izvjestitelj o ciljevima održivog razvoja. Mi smo tražili veće ciljeve i tražili smo izvješće o status, odnosno o stanju, ostvarenju ciljeva e, održivog razvoja do 2030. godine. Moram reći u zadnje dvije godine da smo malo se razočarali. Ne mislim da je to vaša osobna greška, mislim da je to sistemska greška. Trebamo vidjeti na koji način e, europske institucije ostvaruju ciljeve održivog razvoja. Zato sam bio ugodno iznenađen e, komentarima nove, nove eh, povjerenice eh, koja je govorila o odgovornosti nove komisije da ostvari ciljeve, ali bit ću jasan. Samo scenarij, prvi scenarij je jedini scenarij zahvaljujući kojem možemo doći do eh, situacije koja nam je prihvatljiva. Jedni realistični scenarij da stvorimo održivu budućnost. Moramo ovdje pokazati snažno liderstvo to je nešto što doista nedostaje na svjetskoj pozornici i trebamo se otkloniti od ideje da su ciljevi održivog razvoja, treba, to treba napraviti na kraju kada se obavi standardni posao. Hvala vam povjereniče na osobnom angažmanu zadnjih godina, ali ne smijemo zaboraviti na sistemske greške i popravimo to u idućem mandatu. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik